ti na umu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Htjela bih zahvaliti zastupnicima na njenim pitanjima i kandidatkinji za povjerenicu na njenim odgovorima. Ovo je bilo dugo i napuno jutro, ali isto tako je vrlo zanimljivo jutro i hvala vam svima na doprinosima. Prije nego što predam riječ e, gospođi kandidatkin za povjednicu za njene završne izjave, pozivam gospodina Mišel Dobruna, predsjednika odbora regija, da održi trominutno izlaganje kao što je to dobra praksa u našem odboru. Izvolite. hvala, hvala predsjednice. Zahvaljujem također zastupnicima iz odbora za regionalnu politiku što su mi omogućili da vam se danas obratim. Za odbor regija kohezijska politika je od ključnog značaja. Kao što znate, lokalne vlasti koje predstavljamo korisnici su i upravljaju oko 70% sredstava iz fondova. Odbor regija ima sve veću ulogu posrednika između europskih vlasti te područnih vlasti i tijela lokalne samouprave koje predstavljamo. Htio bih naglasiti nekoliko važnih aspekata za naš odbor. Šesto izvješće o teritorijalnoj kohezijskoj politici govori o novoj politici u revidiranoj strategiji Europa 2020. Mi tražimo bijelu knjigu o kohezijskoj politici što bi omogućilo da se postignu napreci na području kohezijske politike nakon 2020. Zatim tu smo spomenuli problem gradova. Čini se potrebnim da imamo bijelu knjigu za integrirano upravljanje gradovima, što bi trebalo omogućiti da se urbana dimenzija ugradi u sve europske politike. Što se tiče razdoblja 2014. do 2020. strukturni fondovi 350 milijardi eura je njihov iznos i to će spadati u djelokrug vašeg budućeg rada. Dakle, na temelju i nastavno na rad povjerenika Hana, odbor regija se spreman priključiti konkretnom planu komisije. Koji bi bio vaš prijedlog kako bi se podržala veća stopa apsorpcije sredstava od strane lokalnih i područnih vlasti, mogli bismo se pozabaviti tim problemom na e, sastanku povjerenstva Koter zajedno sa Europskim parlamentom sljedeći tjedan. Tajništvo našega odbora je u rezoluciji zatražilo da se udio lokalnih i regionalnih vlasti u e, sufinanciranju strukturnih fondova uzme u obzir. Moramo iskoristiti fleksibilnost iz pakta o stabilnosti kako bi se riješio taj problem. Naime, to priječi gospodarski rast i zapošljavanje, posebno u onim regijama koje najviše zaostaju u razvoju. Spremni smo definirati i zajedno s komisijom i Europskim parlamentom uspostaviti jednu strategiju decentralizirane komunikacije Europske unije, odnosno jednu informativnu strategiju kako bi se građanima objasnilo koja je dodana vrijednost Europske unije. Čisto informativno, otvoreni dani koje organiziramo zajedno sa odborom za regionalni razvoj, izvrsna su prigoda za takvo što. Zaključit ću. Što se tiče susjednih zemalja koje smo ovdje spomenuli, odbor regija održava kontakte s istočnim regijama, dakle na istoku i na jugu sredozemlja kako bi im se pomoglo u decentralizaciji i kako bi se osnažile veze sa područnim i lokalnim vlastima, a u službi gospodarskog rasta i zapošljavanja. Gospođo Kretu, pozdravljam vašu volju da postanete veleposlanicom gradova i regija u komisiji. Vaš angažman će služiti kohezijskoj politici koja daje veliku vrijednost europskoj politici. Ako se potvrdi vaše imenovanje, moći ćete računati na odbor regija u politici koju ćete voditi, naravno uz primjenu načela višerazinskog upravljanja, načela koje nam je svima dragocjeno. Hvala. Hvala gospodine Lebrun. Sada pozivam gospođu Kretu, kandidatkinju za povjerenicu, da da završnu izjavu ne duže od pet minuta. Hvala. Ja ću govoriti nešto kraće jer sam svjesna činjenice da sam predugo odgovarala. U ovom završnom dijelu nešto ću reći o kohezijskoj politici. Naime, već tri sata govorimo o tome. Rasprava je bila iznimno zanimljiva E, I sada bih vam htjela iznijeti neka svoja zapažanja. Ovo mi je bio vrlo emotivan trenutak. Ja sam ovdje već osam godina. Došla sam ovdje kao promatračica godinu dana prije stupanja moje zemlje u članstvo. Sjećam se kao da je to bilo juče, sjećam se prvi dan kada sam došla u ovaj dom i kako sam se osjećala kada sam postala zastupnicom Europskog parlamenta. bilo bi mi danas mnogo teže odgovarati na vaša pitanja da nisam stekla toliko iskustva tijekom eh, tih godina dok sam obnašala dužnost zastupnice u Europskom parlamentu. Neki od vas me već poznaju. Ja sam ona ista i htjela bih imati isti odnos kakav smo imali. A što se tiče ovog odbora, znam eh, koliko iskustva imate, rado ću čuti vaše mišljenje, razmijeniti ideje i želim da donosimo odluke zajedno. Ovo je najvažnije područje i smatram da je iznimno bitno da surađujemo u interesu građana i čitave Europske unije. Mogu vam pružiti jamstva da ukoliko postanem povjerenica da ću se zalagati za iste vrijednosti za koje smo se borili ovdje u Europskom parlamentu, zalagat ću se za europske vrijednosti, jednakost postupanja i dostojanstvo svih država članica. Zahvaljujem svima i uvijek ću se rado odazvati na vaš poziv. Naravno, nakon što donesete odluku o mojoj budućnosti, o mojoj sudbini. Hvala. Hvala vam, hvala vam gospođo Krecu, hvala vam svim zastupnicima. Prije nego što zaključim sastanak, moram vam reći da ćemo imati sastanak za procjenu sa koordinatorima koji ćemo držati danas zatvoreno za javnost i to od 13 sati do 14 sati u sobi PHS B4 001. Ovime zaključujem sastanak.